koji predstavljaju većinu zastupnika koji sastavljaju parlament, dakle 376 glasova. U skladu s člankom 178. trećim stavkom poslovnika, kako bi se dostigla dvotrećinska većina koja je potrebna, uračunavaju se samo glasovi koji su dani za i protiv ovog prijedloga. Molim vas da imajte na umu da ukupan broj glasova u gornjem dijelu displeja uključuje i suzdržane glasove, ali glasovi koji su uzeti u obzir bit će samo oni koji imaju predznak plus i predznak minus. U skladu s člankom 180b drugim stavkom poslovnika, klubovi koji su dostigli viši prag tražili su da se glasovanje održi tajno, da glasovanje bude tajno. Možemo sada prijeći na glasovanje. Gospodin Legutko, izvolite. predsjedniče. Na temelju članka 1.4.8 molim vas da uzete u obzir e, pravo onih e, zastupnika koji se žele suzdržati u komunikaciji e, od jučer vaše su službe rekle da se neće računati broj suzdržanih jer članak 21. ne odnosi se na izbor potpredsjednika, a oni koji se žele suzdržati, njihov glas vrijedi onoliko koliko i oni koji žele glasovati za ili protiv. I zato mislim da bismo trebali uračunati ukupan broj glasova i glasove onih koji su suzdržani. Ja mislim da ovdje trebamo poštivati demokraciju i zato vas pozivam na to da suzdržane glasove uzmete u obzir E, kada određujete je li postignuta dvotrećinska većina. Gospodin Čarnecki je dobio priliku, nije dobro priliku da se e, sam brani na plenarnoj sjednici, a sada imamo i drugu nepravilnost, e, blagorečeno, a to je da se ne uzimaju u obzir glasovi koji su suzdržani. Što se tiče tumačenja poslovnika, ovo je prvi put da glasujemo na temelju članka 21. Pa trebamo uzeti u obzir i opće tumačenje glasovanja u svim sličnim predmetima kao što je ovaj slučaj. Kod izbora kvestora podpredsjednika E, suzdržani glasovi se ne računaju. Što se tiče prihvaćanja ili odbacivanja bilo kojeg prijedloga ili teksta, e, članak 178. kaže da se računaju samo glasovi koji su za ili protiv, osim u slučajevima kad ugovori predviđaju specifičnu većinu. Ugovor ne predviđa nikakvo posebno postupanje u vezi s time. Dakle, ja ću tumačiti na vrlo širok način e, stavak 178 i sve ostale članke koji se bave izborima. E, kako se ovdje radi o oduzimanju mandata, ja ću to protumačiti na ovaj način. Dakle, e, potvrđujem da ćemo računati samo glasove za i protiv. Izvolite, gospodin Korbet. Hvala predsjedniče. Ja sam bio izvjestitelj koji je uveo ovo pravilo u naš poslovnik, ovaj članak prije mnogo godina, to se nije koristilo i mogu potvrditi da je vaše tumačenje upravo ono e, što sam ja naumio kod pisanja ovog teksta. Hvala. Prelazimo sada na glasovanje. To je tajno glasovanje. Potrebna je dvotrećinska većina danih glasova, a računat će se samo glasovi koji su za ili protiv. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. La proposta Prijedlog je usvojen. Prelazimo sada na izvješće Hübner i Silva Pereira o sastavu Europskog parlamenta. Članak 3, stavak 1, amandman 17. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se izvorni tekst. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Amandman četvrti, članak treći, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, poimenično glasovanje otvoreno. Ne razmatra se. Dobro. Članak četvrti. Članak prvi. 5, 18, 27, 39. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak peti, izvorni tekst, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava 3, amandman 16 i 26D. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Prijedlog odluke. Tko je za? Podignite ruku. To nije poimenično glasovanje. Molim vas da podignete ruku. Tko je za prijedlog odluke? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite li provjeru? U redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Prijedlog rezolucije. Izvorni tekst. Gospođo Breso, izvolite. Hvala. Vi ste nas bunili, niste nam objasnili što se ovdje događa, dakle ljudi nisu znali za što su trebali glasovati. Tako je. Znate, vi trebate nam dati konkretne naznake. Mi imamo biračke popise, vi niste uopće rekli o čemu mi ovdje glasujemo. Gospođo Breso, molim vas poslušajte mi pa ću vam i odgovoriti. Izvolite. Hvala predsjedniče. Vi niste objasnili, niste rekli da članak 4, drugi stavak i 4, treći stavak i pripajajući amandmani bi se e, onda bi otpali, se ne bi razmatrali. Dakle, mi nismo shvatili da smo o tome glasovali jer vi to niste rekli. Niste rekli pa onda nismo ni razumjeli. U biračkim popisima piše da u slučaju usvajanja amandmana e, stavak 2 i 3 se ne razmatraju. U svim biračkim popisima tako piše. Pa prilično brzo idemo kroz e, ovo glasovanje. Bio sam vrlo jasan, govorio sam o prijedlogu odluke. Molim vas da pratite glasovanje. Žao mi je, gospođo Breso, ja govorim talijanskim jezikom, to vam je materinji jezik. Mislim da biste ga trebali razumjeti puno bolje od nekih drugih zastupnika. Gospodin Carver, izvolite. Hvala, predsjedniče. E, vi ste ovdje bacili kamen pomutnje, ali kad glasujete ovako, ja ću vas ipak zamoliti da ponovno glasujemo o ovom prijedlogu odluke. Već smo provjerili. Prelazimo na prijedlog rezolucije. Gospodin Gualtier, izvolite. Gospodine predsjedniče, Članak peti koji je stavljen na glasovanje odmah nakon što je usvojen amandman o članku 4.1 je izglasan, ali mnogi od nas su glasovali protiv onoga što piše u biračkim popisima zato što nam nije bilo jasno da glasujemo o članku 5. I čak na displeju smo imali drugačiji napis. Molimo vas jednostavno da ponovite ovo glasovanje. Ponovimo još jednom glasovanje o članku petom, a onda nastavimo s glasovanjem, zato što i ja i drugi kolege smo glasovali o ovom članku, a zapravo smo mislili da smo glasovali o prethodnom. Nisam shvatio što to znači ovako lupanje po stolovima. Bio sam prilično jasan što se tiče amandmana. Izvolite kolega kolegice. Na displeju je pisao broj četiri. U redu, Izgleda da je došlo do pogreške. Trenutak, molim. Shvatio sam. Dakle, rekli su mi, budući da ja ne vidim ekran, da je došlo do pogreške. Članak četvrti, članak peti, o njima ćemo ponovno glasovati. Dakle, vraćamo se sada na članak peti. Izvorni tekst. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Sada idemo na amandmane, uvodne izjave 3, d 26D, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ne razmatra se amandman 38. Glasujemo sada o prijedlogu odluke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na prijedlog rezolucije. Provjerit ćemo.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 Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 22. amandman otvaram glasovanje. C'è un problema tecnico che non dipende da me. Imamo tehnički problem, to ne ovisi o meni. Il testo è approvato. Tekst se usvaja. Tekst se ne razmatra. Amandman broj 2, osmi članak, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo sada na amandman broj tri i šest poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Ne razmatra se izvorni tekst. Amandman broj 7. Nakon članka broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 24 i 42. 13. članak imeničnom glasovanje otvorenom. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Članak 14 je amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje tek se odbija. Nakon članka 15. amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Zatvaram glasovanje. Tek se odbija.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 10. i 11. se ne razmatraju. Uvodna izjava G, amandman 19. o poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Ne razmatra se 30. amandman, 31. amandman, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Amanda 32. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Izvorni tekst, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Nakon uvodne izjave H, amandman 12. Pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Amandman 20. Uvodne izjave i pojmenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Nakon uvodne izjave i amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava J. 21D34D poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Uvodna izjava K, manman 14D. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se odbija. Glasujemo o rezoluciji u cijelosti. Poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Čestitam izvjestiteljima. Prelazimo sada na izvješće Gonzales Bonzo, revizija okvirno sporazumu u odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije. Prvi članak, amandman broj 2, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon članka prvog, amandman 18, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Članak drugi, izvorni tekst koji je za? Protiv? suzdržani, usvaja se članak treći, amandman treći, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se odbija. Četvrti članak, amandman četiri, d otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tek se odbija. Članak peti, amandman peti, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se odbija. Glasujemo o izvornom tekstu. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se šesti članak, šesti amandman. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Glasujemo o izvornom tekstu, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Amandman sedmi, članak sedmi, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Osmi amandman, osmi članak, tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Glasujemo o izvornom tekstu, tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Deveti stavak, deveti amandman, tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Glasujemo o izvornom tekstu, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. članak 11. i glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Glasujemo o izvornom tekstu u dva dijela. Poimenično glasovanje prvi dio. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvaja. Drugi dio. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se usvaja. Nakon stavka 11. amandman 12. poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. 12. članak amandman broj 16. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman prvi, uvodne izjave. Ne. Imamo prvo amandman broj 13. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Uvodna izjava E, prvi amandman, poimenično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Glasujemo o izvornom tekstu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava F. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava H. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava i amandman 17. pojmenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tekst se odbija. Uvodna izjava J. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Glasujemo o rezoluciju cijelosti. i Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Tek se usvaja. Čestitam gospodinu Gonzalezu Ponsu. Dragi kolege i kolegice, sada dolazimo o glasanju e, izvještaja Korao. To je poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. A sada dolazimo do izvještaja zaštita i nediskriminacija manjina u državama članicama. Pojmenično glasovanje, tko je za, tko je protiv, usvaja se. Sada dolazimo do e, izvještaja dodavanje Šrilanke, Trinada, i Tobaga i Tunisa na popis e, visokorizičnih trećih zemalja. Gospođo Jurova, želite li uzeti riječ? Izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, svi dijelimo odgovornost u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ovaj parlament je se naročito borio eh, sa za, za svaku etapu direktive protiv e, pranja novca. Moramo je poštivati. Delegirani akt o kojima sada e, glasate e, je da Tunis koji je privilegiran partner Europske unije bude stavljen na popis. E, visokorizičnih zemalja. To neće e, narušiti naše angažmane koje imamo prema Tunisu. E, svjesni smo napretka Tunisa u posljednjih nekoliko godina. Pomagat ćemo Tunisu da napreduje u svojim nastojima da ispuni zahtjeve FATFA mi ćemo dalje surađivati s našim tuniskim prijateljima. Komisija je spremna da dade e, potporu kako bi Tunis brzo uklonio postojeće nedostatke. Kad e, to bude napravljeno, onda ćemo skinuti Tunis sa popisa ovih zemalja. To će napraviti prvo FATF, a onda Evropska unija. Uvjerena sam da ćemo na kraju ovog postupka Tunis e, e, biti e, uzor drugim zemljama i pohvaljujemo napore Tunisa u tom smjeru. Komisija intenzivno radi na sistemskom rješavanju problema kako bi Europska unija imala vlastitu analizu rizika trećih zemalja kako bi bolje zaštitila Europsku uniju i njene građane. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo povjerenice. A sada idemo na glasovanje. E, podsjećam. Podsjećam. Gospođo gospođa Veržije, poslovnik članak koji mislite, koji članak e, mislite? Gospođo predsjednice, ja sam o, autorica e, prigovora. E, ja bih htjela reći našim kolegama da gospođa povjerenica ništa nije rekla dodatno na ono što smo mi rekli. Ekon Libe i, plenarka u ponedjeljak, navečer nemamo ponavljati raspravu koju smo imali. Idemo na glasanje. E, Počećam da je većina e, e, zastupnika potrebna za usvajanje. Glasamo. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da nije prihvaćeno. Da. Naravno da ćemo to provjeriti. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram ga. Tristo pedeset sedam glasova, stoga nije e, prihvaćenju, trebali smo imati tristo šezdeset glasova za odbijeno. A sada nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena i djevojčica. Molim tišinu. Stavak četiri u dva dijela. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada e, stavak točka 13. E, e, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se o izvorni tekst. Glasujemo o tome. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Amandman 4, pojminično glasovanje. Otvaram ga. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je za, tko je protiv, Suzdržani? odvija se. E, dolazimo do e, izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada dolazimo do glasovanja cijele rezolucije za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada, sada smo završili s glasovanjima. Hvala.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 gospodine Lize, gospođo Guillaume, molim da izađete.